na ovome problemu i na iskorjenjivanju genitalnog sakačenja žene, od danas je svjetski dan borbe protiv genitalnog sakačenja žena. Gospođo Koraca, izvolite. Ehm, zahvaljujem. E, doista danas e, mi je drago što govorimo o ovom pitanju jer nam je potreban e, široki politički konsenzus da zaustavimo ovu praksu protiv žena i djevojaka. Pozdravljam i predanost komisije komunikacijom i financiranjem u borbi protiv ovog fenomena. Već su svi e, spomenuli ove strašne brojke koje diraju srce, radi se o ženama i djeci i također kao što je netko već rekao, to je nešto što se događa u Europi. Pola milijuna djevojka i žena u Europi u opasnosti od ove prakse. Znači, ovo moramo doista eh, smatrati eh, eh, zlostavljanjem djece i zločinom prema ženama i pozivam zemlje članice stoga da se genitalno sakačenje žena tretira kao kazneno djelo i da se bori prevencijom i kaznanim progonom protiv toga. Često treće zemlje kažu e, Europska unija nas patronizira, nameće nam naše e, svoje vrijednosti, ne poštuje tuđe tradicije, ali to je potpuno neprihvatljivo, jer kao što je rekao generalni tajnik Ujedinjenih naroda Banki ki moramo e, sačuvati ono najbolje iz kulture, ali iskorijeniti zlo. A da bismo se odmaknuli od zla, moramo reći da Nasilje nikad ne može biti opravdano kulturom, tradicijom ili religijom. Mi ovdje e, dižemo glas za univerzalne vrijednosti e, koje su zacrtane u povelju Ujedinjenih naroda i tu moramo biti čvrstog stava. Također je važno da mijenjamo kulturne stavove i podupiremo e, aktivnosti podizanja svijesti i jačanja žena koje provode mnoga, e, mnoga organizacije civilnog društva u našim zemljama. A da radimo više i sa stručnjacima u području zdravlja, prevencije, socijalnih usluga, kako bismo bolje identificirali rizične skupine i mogli bolje raditi na prevenciji. E, predsjednice, e, sa velikim sam se predanošću priključila kampanji o nultoj toleranciji protiv genitalnog sakačenja žena. Nadam se da će to učiniti svi i da ćemo zajednički nastaviti aktivnost. Hvala gospođe Koreca Bild. Gospođa Gurma, izvolite. Hvala lijepa, draga predsjedateljice, dragi kolege. Poštovane eh, kolege, E, kada pogledamo e, e, brojke u Europskoj uniji u svijetu, one su zapanjujuće i predstavljaju ne samo strašno kršenje temeljnih prava žena i djece u mnogim pogledima, nego uzrokuju i goleme